everyone if you want to take your seats then maybe we can proceed since we are already 10 minutes late e, možemo početi obzirom da već sada kasnimo 10 minuta od predviđenog vremena početka za danas popodne redovno ćemo redovni sastanak ćemo započeti malo kasnije a sada ćemo započeti sa prvom točkom dnevnog reda a to je saslušanje kandidatora, kandidata za mjesto izvršnog direktora Europske agencije za kemikalije. Dakle, EKA je u središtu našeg dnevnog reda danas. Prije podne smo imali saslušanje i popodne ćemo i dalje nastaviti na tu temu. Dakle, podsjećam vas da izvršni direktor Europska agencija za kemikalije se imenuje od strane upravnog odbora na temelju popisa kandidata koji sastavlja komisija nakon poziva na iskaz interesa koji se objavljuje u službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama. Imenovat će se na temelju merituma, e, upravnih, upravljačkih vještina i relevantnog iskustva na području kemikalija, sigurnosti, odnosno zakonodavstva. Prvo što bude imenovan kandidat kojeg će izabrati upravni odbor, će biti intervjuiran i morat će podnijeti izjavu pred Europskim parlamentom i zato smo mi danas ovdje da saslušamo našeg kandidata, gospodina Bjorna Garn Hansena, kojega je izabrao upravni odbor na sastanku 28. 29. rujna. Gospodin Hansen je bio na čelu jedinice koja se bavila održivim kemikalijama u direktoratu B e, Uprave za okoliš Europske komisije od 2012. godine. Njegov mandat, ako bude imenovan, će trajati pet godina. Najprije ću dati riječ gospodinu Hansenu da Iznese svoju uvodnu izjavu koja će trajati 10 minuta, a nakon toga ćemo održati prvi krug pitanja od strane koordinatora u blokovima od 5 minuta i zatim drugi krug pitanja koje će postavljati zastupnici u trajanju od 3 minute. I na kraju ćemo čuti zaključnu izjavu gospodina Hansena. Gospodine Hansen, veselimo se vaše prezentaciji. Neću ništa prejudicirati, ali e, veselimo se mogućoj budućoj suradnji u odboru za zaštitu okoliša. Hvala lijepa, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Iznimno mi je drago što sam danas ovdje s vama i mogu iznijeti svoju izjavu i veselim se i pitanjima, raspravi, odgovorima i budućoj suradnji u slučaju da mi se imenuje. Uvodno ću reći nešto o sebi, a nakon toga ću nešto reći o svojoj motivaciji, zašto želim da me se izabere na ovo radno mjesto i to jako žarko želim i zašto smatram da sam kompetentan za kvalitetno obavljanje tog posla. Ja sam danac po nacionalnosti, Doživio sam europskim životom, samo 11 godina sam živio u Danskoj, 13 godina sam živio u Italiji, oko 30 godina u Belgiji, 11 godina u SAD-u, dvije godine u Njemačkoj, jednu godinu u Finskoj, i kada sve to zbrojite, onda ćete dobiti e, podatak o tome koliko imam godina. Ja sam po svojoj naobrazbi znanstvenik, educiran sam u SAD-u sve do magisterija. E, bakalaur, imam u e, predmetu matematičkih modela Također sam e, e, kumakon Laura e, diplomirao iz ekonomije i iz matematičkih modela i na Danskom sveučilištu sam također imao doktorat na temu matematičkih modela, teorija, teorije matematičkih modela. tada sam se priključio komisiji za koju sam radio 26 godina i uvijek na području kemikalija. Polovicu svoje karijere sam radio na tehničkoj, znanstvenoj strani, a drugi dio karijere na strani izrade politika. I to je glavni razlog zašto sam se aplicirao za ovaj posao. Tu je moja glavna strast, a to je ovo sučelje između znanosti i politike. To je ono što me fascinira. A što se tiče kemikalija, to oni mi nikada ne dosade svakog dana se pojavljuje novi problem, novi izazov i mi pronalazimo rješenja, što je za mene iznimna motivacija i zato sam 26 godina u ovoj mašineriji komisije i više manje radim na istim temama. Uz tu fascinaciju dolazi i moja kompetencija. Vidio sam stranu izrade politika, stručnu, tehničku stranu, znanstvenu stranu. Kada sam godinama radio u zajedničkom istraživačkom centru jednu godinu u EKI, iznimno sam svjestan o tome kako treba upakirati znanost i kako bi politika trebala funkcionirati i kako se može iskoristiti znanost da politika bude učinkovita. Radio sam na različitim razinama, prvenstveno na razini EU-a, ali radio sam i u zajedničkom istraživačkom centru e, u suradnji sa OECD-om. E, bio sam članom većine radnih skupina koje su surađivali sa OECD-om, također e, što se tiče e, štokolmske radne skupine o e, trajnim onečišćivačima i tu sam bio član i bio sam načelnik izoslanstva Rotterdamske, Štokolmske i Baselske konvencije i tri puta sam vodio pregovore o tim konvencijama. Ono što sam naučio tijekom svih ovih godina jest sadržaj mog posla u različitim funkcijama. Bio sam e, voditelj Unije, zamjenik voditelja Unije, direktor u EKI. Dakle, bavio sam se ne samo ljudima, već i sadržajem. Uz sve te kompetencije nadam se da ćete uvidjeti da sam dorastao izazovima, koje će EKA postaviti pred mene tijekom sljedećih pet godina. Europski projekt je uvijek pun različitih izazova i tijekom sljedećih godina možemo računati sigurno neke od njih, recimo Europska agenda za 20. E, 25. također pitanje Brexita i pitanje osiguravanja kompetencije EKE koje se izgrađivalo deset godina kada se donosilo zakonodavstvo za kemikalije mora se u budućnosti optimalno iskoristiti u Uniji. I upravo tu moje nadležnosti, moja naobrazba, moje vještine, moje sposobnosti mogu biti vrlo korisne i vama u parlamentu i kolegama u komisiji i osoblju EKE e. mogu pomoći, e, mogu se pobrinuti da se nadležnosti eke koriste optimalno, no isto tako e, da se radi na promicanju zakonodavstva za kemikalije unutar EU-a. Sada ću stati. Sjeća sam toga da, je vrijeme, da imamo vrlo malo vremena, te neću svih deset minuta iskoristiti odmah sada. Hvala lijepa. Sada možemo e, otvoriti raspravu. Prvi krug pitanja jedna minuta pitanje, dvije minute odgovor i e, jedna minuta za nastavno pitanje na istu temu. Je li to svima jasno? Započet ćemo e, sa Norbertom u ime EPPA. Jedna minuta pitanja. Imat ćete još priliku još jednom javiti. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. I zahvaljam gospodinu Hansenu da je danas popodne došao kod nas. Obzirom da imamo vrlo malo vremena, ja ću najprije postaviti svoje pitanje koje se tiče provedbe uredbe o biocidima i to je nešto e, čime se EKA intenzivno bavila. Možete li nam objasniti postupak izdavanja odobrenja kada se određena, kako se određena aktivna tvar odobrava na razini EU-a i nakon toga u drugom koraku se odobrava biocidni pripravak na nacionalnoj razini. Meni se uh, uvijek uh, iznova govori da uh, u tom procesu nastanu visoki troškovi i za podnositelja zahtjeva i za poduzeće i za samu izradu dosjea koji je uvjet za odobrenje. Kod, za mala i srednja poduzeća je to velika prepreka i kakvo, kakav je vaš stav o tome. Hvala, gospodine Hansen. Zahvaljujem na pitanju. Najprije ću opisati generičke korake uredbe o biocidima, koja je vrlo slična uredbi o pesticidima, a nakon toga ću ući vaše pitanje o troškovima i malim i srednjim poduzećima. Dakle, bioznanost ima dva koraka. Najprije se odobrava djelatna ili aktivna tvar mora postojati poduzeće u Europi koje će generirati prikladne, da, prikladne podatke. E, izvjestitelj država članica će procijeniti te podatke, podnijet će se dosije agenciji i tada se otvara proces revizije u odboru za biocide i ishod tog procesa je da se aktivna tvar upisuje kao odobrena ili neodobrena. U toj procjeni mora postojati određeno korištenje pomoću kojega se može dokazati da se aktivna tvar može koristiti sigurno. Dakle, jedna uporaba se mora smatrati sigurnom i tada se e, aktivnu tvar može upisati na popis odobrenih tvari. E, drugi korak je odobrenje proizvoda. Tu postoji jedna razlika odnosno na uredbu o pesticidima. Postoji mogućnost e, da se izda odobrenje za proizvod na razini EU-a, no može se također to učiniti na razini nacionalnih država članica. Ako Postoje neke razlike između odobrenja na razini država članica, e, postoji mehanizam uzemnog priznavanja putem kojega se mogu te razlike i ta odstupanja riješiti. To je kako sve postupovno funkcionira. E, vaše pitanje se odnosilo na troškove i koje ti troškovi su malim i srednjim poduzećima previsoki kada moraju ispunjavati uvjete uredbe. S jedne strane da to je istina, mora se uspostaviti ravnoteža između potrebe za informacijama da se osigura sigurnost tvari koje e, su dizajnirane da zapravo budu opasne tvari, a s druge strane moramo se pobrinuti da se izbjegne nepotrebno opterećenje po industriju. Postoje instrumenti unutar uredbe za biocide koji omogućuju podjelu podataka i time se smanjuju troškovi, no i EKA tu igra važnu ulogu u tome što osigurava tehničku pomoć i smjernice poduzećima i na taj način im omogućava da ispune zakonske preduvjete na najjednostavniji mogući način. E, gospodine Linis, želite li postaviti nastavno pitanje? Ne. E, zastupnica Dali, jedna minuta. Izvolite. Hvala lijepa i zahvaljujem gospodinu Hansenu. Jutros smo imali saslušanje i znam da je transparentnost nešto što je vama jako bitno i baš vam leži na srcu. I moje pitanje se tiče transparentnosti. To je zato što je e, vrlo bitno pitanje i kod klasifikacije biocida. Mnogo ljudi smatra da je cijeli proces obavijen netransparentnošću i da bi e, agencije EU mogle napraviti mnogo više. Predbacuje se da agencije EU-a previše ovise o studijima koje sponzorira industrija. Dakle, industrija podnosi svoje studije i EKA ih revidira. E, kakvo je vaše mišljenje o tome? I postoji li nešto što biste drugačije napravili u odnosu na ovo, ono što se radilo do sada? Hvala lijepa, gospodin Hansen. Hvala na pitanju. U istinu, transparentnost je od presudne važnosti, posebice u našoj znanstvenoj agenciji. Što ima više transparentnosti, to bolje. To je jedna od najbitnijih komponenti jer se može dogoditi samo jedan problem koji će uništiti nešto što se radilo kako treba godinama. Transparentnost je važna i za postupke i za donošenje odluka i na kojim osnovama. To je da sada pređem na srž vašeg pitanja. Vaše pitanje se usredotočilo na pitanje da li agencija treba sama provoditi testiranja ili se treba oslanjati na podatke industrije i što bi se u budućnosti trebalo izmijeniti u tom pogledu. Regulatorni sustav na kojem se temelji zakonodavstvo za kemikalije, e, polazi od pretpostavke da industrija provodi kvalitetna testiranja. Već 40-50 godina to, to radimo tako. 70. godina je donesena uredba o opasnim tvarima i to je dobro funkcioniralo bilo je situacija u kojima to nije dobro funkcioniralo i jutrošnja rasprava je jedan od takvih primjera. Naravno da se to mora sve detaljno analizirati, moraju se izvući pouke. Stoga mislim da je vrlo važno i bit će za agenciju važno pratiti sve ove rasprave koje se vode u parlamentu i na drugim mjestima kako bi se uvidjelo postoje li pogreške koje su počinjene, odnosno trebaju li se e, da li su neke informacije izostavljene iz dokumentacije kako bi se moglo reagirati. Do sada je sustav dobro funkcionirao, postoje određene provjere, postoje mogućnosti da se revidiraju laboratorije koji su provodili studije i testiranja, to sve EKA može naložiti. Dakle, postoje neki provjerni mehanizmi. Što se tiče budućnosti, to nije u rukama EKE, e, već u rukama komisije. Ako se trebaju dogoditi neke promjene, onda morano, na tome moraju raditi svi suzakonodavci. Također, trebamo, ako se treba mijenjati sustav, to je nešto što je vezano uz učinkovitost uredbe Rič. kada će komisija objaviti komunikaciju o tome, možemo započeti sa, i sa tom raspravom. Nastavno pitanje. Mislite li da bi EKA trebala imati, igrati širu ulogu u smislu neovisnih studija? Da li biste to podržali? zajedno sa povećanjem proračuna. Mislim da tome ne postoje nikakve znanstvene prepreke, već se mora osigurati administrativna osnova da agencija tako nešto može učiniti u regulatornom smislu, a što se tiče kompetencija i znanstvenih aspekata, tu nema nikakvih prepreka. Moj odgovor je takav zato što SAD imaju nacionalni program testiranja koji funkcionira upravo na ovaj način. Ja sam stekao uvide u način funkcioniranja tog sustava, tako i EKA radi i to funkcionira. Ako se ta zadaća povjeri EKI, EK će to moći napraviti. Zastupnica Gerling. Hvala lijepa. Dobrodošli. Nešto bih vas pitala o Brexitu. Pozdravljam činjenicu da imate novi portal na vašoj mrežnoj stranici koji pokušava analizirati učinak Brexita na poduzeće obzirom tim više što imamo za rič e, krajnji rok 2018. i mnoga britanska poduzeća od Sređenja postavljaju pitanja u smislu toga hoće li nastaviti taj proces E, pogotovo ona poduzeća koja su mnogo uložila kako bi se uskladila sa ričom. Pitanje je koje će biti dugoročne posljedice. Ja ne očekujem od vas da odgovorite na ta pitanja, ali ono što bi željela da mi vi odgovorite jest koji su vaši planovi kao novog izvršnog direktora, koje mjere biste implementirali kako biste pomogli tim poduzećima i osigurali da neovisno o političkom sporazumu koji će biti sklopljen, kako će se postaviti EKA, možda će to biti nova prilika za EKU. Hvala, gospodin Hansen. Hvala lijepa na tom pitanju. Što se tiče pitanja Brexita, EKA je na e, je primatelj, e, odnosno ovisi onome što će se odlučiti u Briselu. I to da, nakon što se donese odluka u Briselu, EKA ju mora implementirati i to baš često ne radi. Stoga EKA mora biti proaktivno uključena u sve te procese, a to je upravo ono što ste vi vidjeli da se događa na našoj web stranici. E, pitanja i odgovori koje objavljuje EKA Dakle, to su pitanja odgovori koji se odnose na pitanja razvoda. Ne predviđaju se nikakvi novi odnosi, već što će se dogoditi u slučaju razvoda. Sve to stvara određenu jasnoću i drago mi je da je Eka to napravila, jer na taj način poslovni subjekti znaju što trebaju napraviti i na što e, moraju biti spremni. Također, što bi Eka trebala napraviti i ono što ću ja osobno raditi jest pomno pratiti pregovore sa partnerima u općoj upravi Grow, također e, opća uprava INTE i Environment. Želim vidjeti kako se odvijaju, razvijaju pregovori, ali možda će postati neke stvari koje ćemo moći e, odmah implementirati, jer kada se sklopi sporazum, kada dođe do dogovora, tada poduzeća i u EU27 i u Ujedinjenoj kraljevini će morati reagirati. I to je nešto što ćemo morati pratiti. Nastavno pitanje, zastupnica Gorlink. Pa ne očekujem politički odgovor, ali sa strukturnog stajališta smatrate li da će EK biti u položaju možda ponuditi Ujedinjenoj kraljevini neku vrstu članstva u drugom obliku, dakle s obzirom naročito na naknade. Imate također odnose i sa zemljama EEA, dakle e, možete li možda odgovoriti ne toliko politički nego strukturno na to pitanje? Hvala na pitanju. Naravno, EKA će provesti ono što će se odlučiti ovdje u Briselu. Ovisno o prirodi odnosa koji će proizići iz tog procesa, to će postavljati poteškoće u većoj ili manjoj mjeri. Vidjet ćemo hoće li Ujedinjena kraljevina i dalje na neki način provoditi direktivu REACH. No, Ujedinjena kraljevina, ako bude odlučila provoditi riči, ako EKA im bude imala svoju ulogu u tome i ako se osigura financijska sredstva za to, ne vidim e, razloga zašto EKA ne bi prihvatila Ujedinjenu kraljevinu. No naravno, postoje tu i tehnička i pravna pitanja koja treba razjasniti kako bi EKA da na to reagirala. Ne, ali u načelu ne bi smjelo biti nikakvih problema jer e, priroda našeg odnosa se treba riješiti u okviru pregovora, a mi ćemo naravno rado dati naše mišljenje i savjetovati i pregovarat o tome. Hvala. Sljedeće pitanje. Gospođa Jate Maki. Hvala. Drago mi je što vas vidimo ovdje. Imam eh, kratko pitanje. U okviru svojeg dijeloga, kako EKA može promicati što kraći prijelaz ka cirkularnoj ekonomiji. Pa glatki prijelaz na cirkularnu ekonomiju zapravo podrazumijeva točnu definiciju kakvu vrstu cirkularne ekonomije želimo i naravno kad se to odredi onda mi možemo osigurati gladak prijelaz. Sa stajališta kemijskih tvari naravno da trebamo uspostaviti ravnotežu između materijala koji ima vrijednost i koji treba reciklirati i kemijske tvari koje se nalaze u njemu koje su opasne i za koje postoje dokazi da su nepoželjne. I tu treba iznaći ravnotežu i to je političko pitanje. No na kraju krajeva, kako god da se postavi EKA, može tehnički pomoći u razumijevanju gdje se koriste kemikalije i gdje se kemikalije vraćaju u tom krugu u tom kruženju, dakle i na razini kemikalija, na razini proizvoda, kroz sustav izdavanja odobrenja. Dakle, EKA prikuplja potrebna tehnička znanja o tome kuda se kreću kemikalije u gospodarstvu i naravno u cirkularnoj ekonomiji. Cirkularna ekonomija kao takva je dugoročan projekat. Dakle, mi tu možemo pridonijeti u smislu poboljšanja naših saznanja o kemijskim tvarima kako bismo omogućili razradu proizvoda i kemijskih tvari za potrebe cirkularne ekonomije, a te tvari trebaju naravno e, smanjiti upotrebu onih tvari koje izazivaju zabrinutost ili koje su potencijalno opasne. Dakle, naša je uloga razumjeti rizična svojstva kemijskih tvari i pobrinuti se da koristimo samo one kemijske tvari za koje želimo oporabu, a s druge strane naš je zadatak razumjeti upotrebu materijala i upotrebu zabrinjavajućih kemijskih tvari u materijalima. Redu pitanje, pa evo nadovezat ću se na prethodno pitanje sa sljedećim. Gdje mislite da su najveći izazovi sa osobnog stajališta u prijelazu na cirkularnu ekonomiju? Pa sa tehničkog i znanstvenog stajališta najteže pitanje je Evo, navešu primjer, mislim da je to bolje nego to opisati teoretski. Dakle, trebamo odlučiti želimo li potpuno istovjetne standarde za reciklirane materijale kao što imamo i za djevičanske primarne materijale ili ćemo prihvatiti izuzetke sa višom stopom kontaminacije recikliranim materijalima kako bismo omogućili recikliranje. Evo u okviru mm, direktive Rič e, smo razgovarali i o, kadmiju u PVC-u i tamo imamo restrikcije koje dopuštaju veću količinu kadmija kada se PVC reciklira nego kada se PVC koristi kao primarni materijal. Evo to je primjer toga je li to situacija kako želimo ili nije. ima riječ gospodin Hojsling. Hvala lijepa, gospodine Hansen, na tome što ste došli. Imam jedno pitanje vezano uz uredbu Rič. Rič započinje slovom R, što znači registracija eh, aktivnih tvari. Time sve započinje, ali time započinje i mnogi problemi. Nakon više od deset godina primjene uredbe Rič, još uvijek 60% tvari koje se iz ispituje ne ispunjavaju zakonske preduvjete a upravo broj uspješnih dosjea e, je ono što najviše utječe na uspjeh uredbe rič. Kako ćete vi to izmijeniti tako da veći broj tvari ispunjava zahtjeve, riča i na koji način se može okoliš zaštititi od štetnih kemikalija? Rič nije polučio očekivane uspjehe, a Eka, što se tiče opasnih tvari, e, nije insistirala na promjeni zakonskih odredbi. Kako ćete vi poboljšati sustav i ograničenja i sustav odobrenja, tako da se sve opasnosti zamijene? i da svi budemo zaštićeni od opasnih tvari. Hvala, gospodine Hansen, izvolite. Hvala lijepa. Na ovo pitanje možemo odgovoriti će se dva pitanja ili recimo ako poradimo na dva područja, mislim da je to bolje rečeno. No, prije toga želim reći da je kao u proteklih deset godina izgubila dosta vremena na operativiziranje uredbe Žić i mislim da jednom nakon što smo to ostvarili i nakon što smo uspjeli postići to da uredba bude operativna, možemo još bolje raditi. A sada treba vidjeti kako možemo povećati našu učinkovitost e, i naše rezultate, ali i ono što radimo u EHI. Mislim da postoji dva načina na koja to sagledati ili dva kanala. S jedne strane, nakon deset godina provedbe uredbe RIČ, EKA počinje prikupljati opću stručnost i znanja o kemijskim tvarima i to nadilazi pojedine kemijske tvari ili odluke, a to znači da želimo promicati to stručno znanje o kemijskim tvarima i to koristiti u našim različitim djelatnostima, izdavanju dozvola, analizi i tako dalje. I to će omogućiti i brže donošenje odluka. S druge strane, možemo također povećati i općenito učinkovitost i to vidimo u raspravama s odborima i sa osobljama, to je da svaki put kada se donese neka odluka, od toga možemo mnogo naučiti. I sada je nakon deset godina pravi trenutak da to učinimo i unutar agencije i sa odborima i tu možemo vidjeti što smo ostvarili i gdje možemo obrzati donošenje odluka. Evo, ispričavam se što ću malo oduljiti, ali želim dodati da možemo vidjeti kako smo došli sa prethodno zakonodavstvo o kemijskim tvarima do riča i trebamo vidjeti što smo dobro učinili i što još treba poboljšati. Dakle, nakon deset godina provedbe riča komisija to već čini, ali i EKA može to učiniti sa svoje strane i to i znanstveno preciznije kako bi poboljšala vlastitu učinkovitost i omogućila brže donošenje odluka. Hvala. Dopunsko pitanje. E, da li planirate konkretno nešto u tom smislu? To nam možete reći. Da, imamo čitav niz prioriteta. Dakle, kao prvo, poboljšati učinkovitost unutar agencije, a to ne samo kako bismo proveli četiri do uskoro pet zakonodavnih akata, čiji je naš zadatak e, njihova provedba. No, e, naravno, želimo iznad svega poboljšati učinkovitost, to je jedan od najznačajnijih prioriteta. Drugi značajan prioritet jest osigurati da se za pet godina EKA još više postavi kao agencija koja je i nadležna za kemijske tvari ovdje u Europskoj uniji. Hvala, evo. Time smo zaključili krug pitanja koji postavljaju koordinatori. Sada prelazimo na drugi krug pitanja, no nemam dugačak popis govornika, tako da ako se želite javiti za riječ, samo nam to naznačite. Prva je gospođa Kadenbach. Najljepša hvala na tome što ste došli i na tome što ste pripremni ovako davati nam opširne odgovore. Već ste unaprijed odgovorili na neka od pitanja. Na početku samo e, dva komentara. A sada pitanje E, kako ćete pristupiti pitanju e, zbrinjavanja na razini parlamenta, odnosno davanja razrišnice u smislu proračuna. Mi se bavimo tim pitanjima u dva odbora. E, znam da ćete reći da vi to vrlo ozbiljno svačate, na koji su konkretno prvi koraci kada se radi o utvrđivanju pokazatelja za mjerenje učinkovitosti i produktivnosti? To je moje prvo pitanje. I drugo pitanje se nadovezuje na ono što smo upravo sada čuli. Kako vi vidite da će biti mogućnost, odnosno zadaća EKE e e u smislu toga da će savjetovati ili podupirati kružno gospodarstvo, jer upravo u kontekstu kemikalija kružno gospodarstvo otvara niz pitanja. Thank Gospodine Hansen, izvolite. Hvala, dva različita pitanja, ali da, naravno, kao što ste i sami rekli, ja to vrlo ozbiljno shvaćam. Vrlo ozbiljno shvaćam e, ishod proračunskog ciklusa. Ja sam bio član uprave EK e, i to godinu i pol dana i predstavlja sam glavnu upravu za okoliš. I tijekom moje karijere u Briselu sam se time bavio i stručan sam u tome i sa tog stajališta pratio sam proračunski ciklus i njegovu provedbu u EKI, to je bilo vrlo pozitivno. Naravno, ono što se zaključi u raspravama podnosi se u obliku izvješća upravi i to u cijelosti i to zajedno sa prijedlozima tajništva, o tome što treba učiniti kao reakciju na bilo kakav eh, prigovor ili na bilo kakvu kritiku. I onda to razmatramo. ja u posljednjih deset godina se poboljšalo da imamo taj ciklus stalnog poboljšanja i također to preuzimanje odgovornosti od strane uprave je bilo učinkovito jer kao što smo vidjeli bilo je sve manje kritika i prigovora od odbora za proračun. I, naravno imali smo pitanje o cirkularnoj ekonomiji pa evo samo ću se nadovezati sa sljedećim EKA sa svojom stručnošću nastoji pomoći institucijama u provedbi paketa cirkularne ekonomije i to na način e, na koji institucije odluče. Naravno, naša nadležnost je mm, upoznavanje sa toksičnošću kemikalija, ali također e, i poboljšanje životnog ciklusa kemikalija, što znači i oporabu. Dakle, naša stručnost će imati bilo kakvu ulogu, neovisno o političkoj perspektivi kojom će krenuti cirkularna ekonomija. Dakle, išla ona u pravcu jednakosti između recikliranih materijala i nerecikliranih materijala. Ili izuzeća za sekundarne sirovine. Hvala. Gospodin Huitema. Hvala predsjednice i hvala gospodine Hansen na dolazku. Evo samo jedna osobna napomena za početak, a onda pitanje. Trebamo shvatiti koliko je važno imati agenciju poput EKE. Vaš je zadatak procijeniti sve kemijske tvari koje se koriste u Europskoj uniji, odgovaraju li one traženim svojstvima ili ne. I mislim da trebamo biti ponosni i zadovoljni što imamo jednu takvu agenciju sa najboljim stručnjacima koji znaju procjenjivati kemijske tvari i da nismo u situaciji da imamo političku raspravu o tome. Trebamo biti oprezni i ne smijemo se vraćati u političke rasprave o tome. Moje pitanje se nadovezuje na ono što je gospođa Dali rekla o transparentnosti. Naravno da moramo imati jednu agenciju koja je pouzdana i tu je odbor za procjenu rizika od ključne važnosti, a s druge strane EKA mora imati i sposobnost e, provoditi svoju misiju. Rekli ste nešto o proračunu kojim raspolažete i o ostvarenju misije i s obzirom na Brexit. Smatrate li da imate dovoljno sredstava i za i kako se mi možemo pobrinuti da bude tako i koja je vaša uloga u svemu tome? Hvala gospodine Hansen. Hvala. Imamo općenito pitanje financiranja i osiguranja da je može nastaviti s radom, a također naravno tu imamo i e, možda troškove koje će za sobom povući Brexit. Naravno, jedna od mojih glavnih uloga jest pobrinuti se da raspolažemo dovoljnim sredstvima ili da se komisiji dostave naše proračunske potrebe u okviru godišnjeg proračunskog ciklusa onog okvira toga, moj bi zadatak bio također e, sagledati i dalje u budućnosti vidjeti što EKA može učiniti kako bi pomogla Uniji u području kemijskih tvari i također pobrinuti se očuvati broj radnih mjesta koje sada imamo. I mislim da tu postoji značajan potencijal, ako naravno bude postala politička volja da se iskoristi ova stručnost koju smo izgradili u deset godina za bolje upravljanje kemijskim tvarima i e, izvan ovih e, zakonodavnih akata temelju kojih smo se do sada ravnali. E, da, inače kada je riječ o financiranju, da to možda nije, možda niti previše i to je daleko složenije nego što se može vidjeti čisto iz Brisela. Dakle, to je nešto što treba možda dalje analizirati. To nije samo pitanje tvrdnje da neće biti nikakvih dogovora. Dakle, prepostavimo da neće doći do nekog novog oblika suradnje, nego da će doći do jednostavnog razvoda. To nije tako jednostavno kao rezanje telefonske linije koja e, nas povezuje s Ujedinjenom kraljevinom. Mnogo toga će se još trebati učiniti kako bi se omogućio uredan izlazak e, Ujedinjene kraljevine iz okvira Europske unije, tako da će sigurno to podrazumijevati dodatne troškove, ali ne mogu reći koje će to biti. Hvala. Evo, hvala vam na vašim odgovorima na dosadašnja pitanja. Ispričavam se e, što ću postaviti još jedno pitanje o Brexitu. Sada smo u fazi u kojoj moramo napredovati. Ako nam to dopuste okolnosti i u Ujedinjenoj kraljevini. Ono što me se najviše dojmilo u vezi sa dionicima s kojima sam razgovarao jest da svi oni žele da se naše zakonodavstvo i dalje usklađuje sa onim Europske unije jer to smatraju da je ključno za tržište. Mm, možda ćete mi dati diplomatski odgovor, ali ipak koji će učinak imati Brexit na trgovinu sa Europskom unijom i hoće li Ujedinjena kraljevina morati usvojiti vlastiti režim kada je riječ o kemijskim tvarima, jer je to stajalište mnogih koji podržavaju Brexit i bilo bi dobro imati predođbu o tome koji će to učinak imati na e, trgovinu između vjerojatno dvije različite jurisdikcije. Izvolite, gospodine Hansen. Ne, ispričavam se, kaže govornik, dakle krenut ću korak natrag. Uredba REACH e, prvo navodi troškove, onda dolaze koristi. Imamo trošak registracije, trošak ispitivanja kemijskih tvari, trošak razmjene podataka između svih e, proizvođača i uvoznika iste tvari i također trošak procjene učinka i provedbe mjera upravljanja rizikom kako bi se osigurali da se u cijelom proizvodnom i dobavnom lancu nadzire ta kemikalija i to su dakle znatni troškovi koji nastaju naprijed, a onda koristi dolaze kasnije. I to je e, i također dio odgovora na pitanje o roku 2018. godine, odnosno e, sva poduzeća u Jedinjenoj kraljevini e, će e, do 31. svibnja morati snositi te troškove, a koristi će se pojaviti kasnije u, u smislu transparentnog i homogenog tržišta gdje oni koji su odradili svoje će biti nagrađeni. I naravno, ako dođe do jasnog razvoda bez kasnijeg sporazuma te koristi, u najmanju ruku koristi koje se ostvaruju u okviru Europske unije neće se pojaviti. I e, koje su poduzeća u Jedinjoj kraljevini pa ima mnogo predstavništava i mnogo uvoznika u Ujedinjenoj kraljevini i oni vjerojatno uvoze kroz luke Europske unije, ali e, to je naravno povezano i sa jezičnom barijerom i sa e, naravno spremnošću njihovih e, predstavnika u Ujedinjenoj kraljevini i naravno oni su tamo registrirani i ako bi htjeli iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta, onda će se možda htjeti preseliti na kontinent. I imamo pitanje proizvođača u Ujedinjenoj kraljevini koji još uvijek ima dosta i ako ne dođe do sporazuma između Ujedinjene kraljevine i e, Europske unije, onda će se na to primjenjivati pravila svjetske trgovinske organizacije. Onda će britanska poduzeća na europskom tržištu biti manje konkurentna iako su već e, izvršila početna ulaganja. Hvala lijepo i dobrodošli. E, žao mi je što nema više zastupnika u dvorani, ali Tri i po sata smo jutro razgovarali o glifosatu. Tako da to sigurno nije dobro za zdravlje zastupnika i čini mi se da su socijalisti bolje preživjeli izlaganje glifozatu od ostalih klubova zastupnika. Moje pitanje je slično onome koje je već postavljeno. Riječ je o Brexitu, s obzirom da sam ja zastupnik iz Velike Britanije. Vjerojatno da kao znanstvenik ne želite spekulirati. Ne želim sada ovdje iskopati neku novu priču, ali zanima me koje su mogućnosti, odnosno koje scenarije predviđate. Jer ako možemo zamisliti najgori mogući scenarij, onda možda možemo smisliti i nešto da to spriječimo. Uh, pa, najgori mogući scenarij, dobro, možda najekstremniji scenarij koji mi pada na pamet, ovako spontano, bio bi sljedeći. Dakle, da dođe do razvoda bez dogovora, da se ne postigne sporazum o tome na koji način britanske tvrtke mogu zadržati svoje investicije u EU uniji od 27 država članica. S jedne strane bi problem bio za e, tvrtke iz 27 država članica e, gdje nema, dakle, e, nije donesena odluka da se britanska tvrtka premjesti u neko od tih zemalja ili da tamo osnuje podružnicu. Dakle, u tom slučaju bi te tvrtke bile u situaciji da nemaju dovoljno podataka ja bih očekivao e, da će velik broj britanskih tvrtki osnovati podružnicu u nekoj od država članica, tako da će podaci biti na raspolaganju. Zapravo je više problem u obrnutom smislu, a to je da podaci iz 27 država članica više neće biti dostupni e, britanskim e, nadležnim tijelima niti britanskim tvrtkama. Dakle, tu opet govorimo o najekstremnijem obliku takozvanog razvoda. E, gospođa Gorostet. Hvala. Ispričavam se što sam došla kasnije. E, bila sam na jednom drugom sastanku. E, čula sam kvalitetna pitanja koja su postavili kolege vezano uz posljedice tvrdog Brexita. U tom kontekstu svi znamo da ako se ne postigne dogovor i ako to dovede do tvrdog Brexita, u takvoj situaciji bi e, reakcija Ujedinjene kraljevine mogla biti nije nas briga za Europsku uniju, mi ćemo smanjiti kamate i porezne stope kako bismo ponovno privukli investitore, a britanske tvrtke bi se u toj situaciji mogle odlučiti za to da više ne e, primjenjuju europske norme i da trguju na drugačiji način. To jest opasnost jer to sve može dovesti do recesije u Velikoj Britaniji u prvoj fazi, ali oni se mogu okrenuti SAD-u i pokušati pronaći druge partnere. E, a recesija u Velikoj Britaniji znači i recesiju u Europskoj uniji. Dakle, mislim da će se posljedice osjetiti s obje strane i to nam zapravo e, govori o tome da tvrdi Brexit nije u našem interesu. Mislim da bi u tom slučaju e, tvrtke koje se bave kemikalijama, dakle iz kemijske industrije, da ne bi nužno više morale e, primjenjivati naše norme. Ja mislim da to jest problem, jer to zapravo znači korak unazad. Ne znam kako vi gledate na to. Vi ste nam rekli e, da mi želimo pokazati da ono što smo postigli kroz rič e, jest e, značajan pomak za zaštitu javnog zdravlja i okoliša, međutim to ima određene troškove. Da, rekli ste, e, dobit se osjeća kasnije. Međutim, ako bivši partner odluči da se više ne pridržava tih odredbi i da poduzme neke ekonomske mjere koje će otežati konkurenciju s Europskom unijom. E, zanima me kako vi gledate na to i zapravo koje će biti naša reakcija. Moram priznati da je to jedno pitanje koje me brine. Hvala. Pa odgovorit ću na neka od pitanja, e, zato što mnoga E, pitanja izlaze izvan okvira mojih e, ovlasti na ovom radnom mjestu. E, ne znam što će Velika Britanija poduzeti da dobije bolji konkurentski položaj. Mislim da to izlazi izvan okvira mog kruga rada. Ono što mogu reći, mogu to ponoviti na drugačiji način, jest da su britanske tvrtke uložile u registraciju, one su, dakle, imaju podatke, odradile su ocjenu rizika, provele su mjere upravljanja rizikom i tako dalje. I to ulaganje je nešto što će također povećati konkurentnost i inovacije u opskrbnom lancu i dakle na čitavom europskom kontinentu. Prema tome ne radi se samo o ulaganju zaštitu okoliša i javno zdravlje, da to je na ono što se prvo vidi, ali ima i e, druge pozitivne posljedice i zato sam govorio o dugoročnim prednostima. I na kakav god se sustav e, opredijeli Velika Britanija, a to će ovisiti o ishodu pregovora, i dalje stoji činjenica da je odrađeno to početno ulaganje i neovisno o budućem regulatornom sustavu u Velikoj Britaniji, e, sve britanske tvrtke su ispunile zahtjeve iz Riča, dakle svi i Hvala. Želi li još netko postaviti pitanje? Ako to nije slučaj, onda smo time zaključili pitanja i odgovore. Ako želite, možete dati na kraju još jednu izjavu. Hvala, ja ću dati vrlo kratku izjavu. Htio bih reći da je jedan, da sam djelomično bio vrlo sretan zbog činjenice da ovdje nema toliko mnogo zastupnika, tako da je bilo i manje neugodnih pitanja. Ali evo, pred vama je osoba koja je uistinu opredjeljena radu na ovom mjestu. Ja imam mnogo znanja i radujem se suradnji s vama u sljedećih pet godina. Radim se da ćemo zajedno unaprijediti rad na provedbi, ali isto tako i da ćemo iskoristiti e, ovlasti i nadležnosti EKE e, e, na dobrobit evropskih građana. Evo to bi bilo sve od mene. Svima još jedan put lijepo zahvaljujem na pozivu. Zahvaljujem i vama, predsjedateljice i uvaženim zastupnicima. Zahvaljujem na njihovim pitanjima. Nadam se da vam je to pomoglo da e, vidite moju funkciju u pozitivnom svjetlu. Hvala. Evo, molim vas da zaplješćemo. As I said the beginning, uh, Kao što sam rekla na početku, odmah smo krenuli s razmjenom mišljenja, ali sada ću se vratiti na dnevni red. Vidjeli ste dnevni red. Ako nema primjedbi, možemo smatrati dnevni red usvojenim. Na zahtjev e, potpredsjednika Šefkovića razmjena mišljenja s njime odgođena je na 22. studenog i posljedično tome članak 14. o endokrinim disruptorima bit će posljednja točka dnevnog reda danas podne a sutrašnji e, sastanak koordinatora je pomaknut prema naprijed, odnosno održat će se odmah nakon glasovanja. Evo, to su najave izmjena dnevnog reda. Nema nikakvih primjedbi, odlično. Evo još nekoliko priopćenja. Imamo e, radionicu koju organizira radna skupina za zdravlje. Alois Peterle e, će biti jedan od predsjedatelja. To će biti 16. listopada o alternativnim e, načinima liječenja za pacijente danas i sutra. E, to počinje u 16 sati i lijepo vas pozivam da sudjelujete na tome. Imat ćemo izvaredni sastanak e, odbora Envi u Strasburu u ponedjeljak 23. listopada od 19.30. Morat ćemo tada održati glasovanje o mišljenju gospodina Ekauta vezano uz obnovljive izvore. Mislim da ste dobili informacije elektroničkim putem. Mislim da ste također elektroničkim putem dobili i preporuke koordinatora ukoliko nema primjedbi, ako ne bude nikakvih primjedbi do kraja ovog radnog dana, smatrat ćemo da su usvojene. Sada prelazimo na šestu točku dnevnog reda, to je razmjena mišljenja sa e, komisijom i EFSOM o kriterijima za procjenu rizika genetski modificiranih organizama za okoliš. Podsjećam da na zahtjev kluba zelenih koordinatori su donijeli odluku da održe ovaj sastanak e, na ovu temu. E, dakle, zapravo to će biti danas. I bez danjih komentara. Sada ću dati riječ komisiji i EFSI na 15 minuta ukupno. Najprije ću dati riječ Sambin Juliker iz komisije. Hvala, hvala vam predsjedateljice, hvala vam na pozivu i hvala vam što ste organizirali ovu razmjenu mišljenja. Kao što su mnogi od vas već upoznati, kasnije tijekom ovoga tjedna komisija će regulatornom odboru predstaviti nacrt direktive komisije kojim se mijenjaju aneksi, dobro nije bitno, direktive iz 2001. godine, broj 18, i to na temelju postojećih smjernica EFSE vezano uz ocjenu rizika za okoliš od GMO-a. E, genetski modificirane e, biljke, odnosno bilje za e, uzgoj u Europskoj uniji. Ovaj nacrt direktive i njezine izmjene izrađeni su u skladu s pravnom obvezom koja je utvrđena člankom trećim direktive o opt-outu i to je sukladno odgovarajućem članku te direktive vezano uz prilagodbu e, tehnološkom napretku. Želim samo pružiti jamstva uvaženim zastupnicima. Naime, imali smo opsežne rasprave o ovome s EFSom kako bi svi bitni elementi smjernica bili ugrađeni u e, naš nacrt prijedloga. S druge strane smo također imali i vrlo opsežne tehničke rasprave s državama članicama. E, tu smo e, dodatno pojasnili neke elemente ovog e, zakonskog prijedloga. Želim također naglasiti da je ovaj tekst zapravo jedno tehničko ažuriranje postojećeg teksta, tako da ne podrazumijeva izmjene politika, posebno kada je riječ, s obzirom da je riječ o izmjenama pojedinih aneksa ove direktive. Kao prvo želim reći da smo mi ovime ispunili svoju pravnu obvezu, e, to smo morali učiniti do travnja ove godine, no ono što je još važnije jest da će na ovaj način situacija biti unaprijeđena, jer će se smanjiti neke nejasnoće e, koje proizlaze iz sadašnje metodologije, te će se također podaci uskladiti sa najnovijim znanstvenim dostignućima. Htjela bih samo ukratko e, ukazati na neke od najznačajnijih promjena. Kao što sam rekla, mi smo radili na temelju postojećih smjernica EFSE, dakle mi smo bitne elemente e, tog dokumenta ugradili u naš tekst. E, to se temelji na metodologiji u šest koraka kada je riječ o procjeni rizika genetski modificiranih organizama. E, zatim tu su također i relevantni zaključci o relevantnim područjima rizika. Osim analize metodologije, mi smo iskoristili ovu priliku da e, analiziramo i neka horizontalna pitanja kao što su dugoročne neželjene posljedice poput e, kvalitete podastrtih podataka. Također smo uzeli u obzir da su smjernice EFSE primjenjive samo na genetski modificirano bilje, a dio aneksa se odnosi na sve GMO-e i to za eksperimentalne svrhe i stavljanje na tržište. Nadalje smo kroz e, ažuriranje ovih aneksa pojasnili da neki zahtjevi za podnošenje podataka nemaju izravne veze sa procjenom e, rizika za okoliš. Mi smo to simplificirali i uskladili sa uredbom o primjeni na davanje odobrenja za genetske modificirane hrane i hrane za životinje. Ti zahtjevi o podacima su e, dakle navedeni istim redoslijedom i koriste se e, isti terminološki nazivi. Kao što vidite to je uistinu jedan e, zapravo više tehnički postupak ažuriranja. Mi smo zaprimili već prethodno pitanja o uvodnim izjavama. U ovom slučaju Uvodna izjava 9 ima svrhu razjasniti preklapanja, posebno poveznicu između propisa o GMO i propisa o pesticidima. Dakle, niti ovdje nije došlo do bilo kakve izmjene politika, dakle cilj je isključivo uvesti dodatna pojašnjenja. Mi smatramo da je važno da se ovo pojasni u amandmanu direktive i to i iz pravne, a isto tako i iz znanstvene perspektive. Što se tiče e, pravne perspektive, odobrenja za GMO ne mogu sadržavati mjere koje se odnose na uporabu pesticida, budući da se takve mjere mogu donositi samo na temelju zakonskih propisa o pesticidima. A što se tiče znanstvene e, perspektive, trenutno nema praktičnih iskustava sa e, biljkama koje su otporne na pesticide u Europskoj uniji, s obzirom da ne postoji odobrenja za uzgoj GMO-a tako da nemamo mnogo podataka. Trenutno nema relevantnih proizvoda za zaštitu bilja e, koji su, koji su odobreni za korištenje na GMO-ima. Ukoliko dođe do takve situacije u buduće, ti proizvodi moraju dobiti odobrenje temeljem zakonskih propisa o sredstvima za zaštitu bilja. E, htjela bih još reći nekoliko riječi o odobrenju proizvoda za zaštitu bilja koji će, e, dakle tu je prednost EFSA, oni imaju stručno znanje. E, to je dakle proces koji se odvija u dvije faze. Djelatna tvar se odobrava na razini Europske unije, a u drugoj fazi proizvod za zaštitu bilja dobivaju odobrenje na nacionalnoj razini. To podrazumijeva da ocjena rizika na nacionalnoj razini mora biti obvezatna a drugim riječima za svake izmjene u korištenju e, proizvoda za e, zaštitu bilja, države članice moraju izraditi novu procjenu rizika. Kod takvog e, postupka izdavanja odobrenja, dakle sredstva za zaštitu bilja također uzimaju u obzir i ekološke specifičnosti pojedinih država članica, dakle kao što su klimatski uvjeti i slično. I države članice moraju predložiti mjere za ublažavanje rizika koje odgovaraju njihovoj specifičnoj situaciji. Dakle, da pojasnim, ovdje je zapravo riječ o postupku u e, dvije faze. Dakle, s jedne strane potencijalna odobrenja za gmo će se evaluirati na razini Europske unije, dakle to će raditi EFSA a u drugoj fazi, odvojenoj fazi, sama uporaba pesticida za proizvode koji su genetski modificirani morat će e, proći ocjenu rizika u tim državama članicama, u dotičnoj državi članici i tu će se uzeti u obzir e, specifična situacija u spomenutoj državi članici čisto informativno što se tiče e, danjih e, postupaka. Rekla sam da smo imali opsežne razgovore kako sa EFSOM, tako i sa državama članicama. Mi smo e, prijavili ovu mjeru SNCBT-u. Također su određene javne konzultacije tijekom četiri tjedna, dobili smo povratnu informaciju od dionika, a zaprimljeni komentari su bili predmet analize i mi smo to uzeli u obzir koliko god je to bilo moguće prilikom e, izrade ovog nacrta zakonskog prijedloga. Zaključno želim reći da, ovaj, da je u nama evidentno da su se načela proporcionalnosti i subsidijarnosti u potpunosti ispoštovala. Svi e, koraci e, koje propisuju su zakonodavci su također e, ispoštovani i ako se pojavi to pitanje, mi nismo prekoračili svoje provedbene ovlasti i već sam ranije spomenula da je možda najvažnije od svega da smo mi reagirali na pravnu obvezu koju su nam propisali su zakonodavci, dakle riječ je o E, prilagodbi tehnološkom napretku, a ocjena učinka na okoliš genetski modificiranih organizama bit će bitno osnažena ovom mjerom na način da se smanje neizvjesnosti, da se poboljša metodologija i kao što sam rekla, e, na taj način će podaci koji se podnose u ovome kontekstu biti u skladu sa najnovijim znanstvenim dostignućima. Hvala. Dajmo riječ EFSI. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici parlamenta, iz perspektive EFSE odgovornost je provoditi procjenu rizika u slučaju procjene utjecaja na okoliš GMO-a. Potrebno je obuhvatiti i pesticide i razjasniti E, i objasniti komisije da su pesticidi od ključne važnosti u smislu procjene aktivnih tvari i da je odgovornost EFSE procijeniti njihov utjecaj na okoliš. Sve to ovisi o posebnostima svakog slučajeva. Postoje određene smjernice EFSE i za GMO postoje smjernice za e, procjenu utjecaja na okoliš GMO-a moramo obuhvatiti studiju utjecaja na okoliš i dio tih odgovornosti uključuje smjernice i mišljenja iz znanstvenog odbora EFSE koji predviđa sve moguće scenarije u koje je uključena EFSA u smislu procjene utjecaja na okoliš. Naravno da time e, se misli na pesticide. Što se, misli, što se tiče konkretno pesticida, harmonizacija E, se odnosi na konačnu odluku EFSE. Mi mislimo da procjena pesticida je trenutno vrlo opširna. Radi se o odluci suzakonodavca, a na EFSI je da znanstveno možemo potvrditi da u procjeni pesticida, procjeni na razini EU-a, aktivnih tvari, uključujući sve potencijalne okolišne rizike. I kasnije imamo drugu ocjenu svake države svakog pojedinog usjeva i svakog pojedinog korištenja u procesu odobravanja i na taj način osiguravamo visoku razinu zaštite okoliša kako i piše u uredbi o pesticidima. Očito da mi ne sudjelujemo u donošenju odluke u tom procesu, ali možemo potvrditi da procjena utjecaja na okoliš pesticida kod gmo će biti nešto što će biti podložno uredbi o pesticidima i osigurat će visoku razinu zaštite, odnosno, visoku, odnosno razinu zaštite koju zahtjeva zakonodavstvo o pesticidima. Hvala. Hvala lijepa kolege. Tko se želi javiti za riječ? Imamo nekoliko javljanja. Zapisat ćemo ih. Zastupnik Brennan prvi. Neizbješno pitanje o Brexitu. Dakle, po pitanju GMO-a postoji scenarij u kojem izvan EU-a Ujedinjena kraljevina ide putem GMO-a, a Europska unija ne ide tim putem. Možete li oboje spekulirati o mogućim rezultatima takvog pristupa? Hvala. Gospođa Hazenkap. Hvala lijepa. Imam cijeli niz pitanja. Prvo se odnosi na obavezu iz direktive o GMO-u iz 2002. godine u odnosu na e, zakonodavstvo iz 2010. godine. I sada uz amandmane to je uključeno u referencu na Brexit. Moje pitanje je da li je došlo do neke tehničke evolucije u tijekom ovih deset godina, da li je došlo do sukoba sa državnom članicama, industrijom ili sa drugim dionicima, zašto se to trajalo toliko dugo? I nadalje rečeno nam je da se radi o tehničkim amandmanima, modifikacijama i prilagodbama kako bi se sve ažuriralo sukladno najnovim znanstvenim i tehničkim postignućima. No, čini mi se da se ipak radi o nečemu mnogo složenijem od toga. Ne radi se samo o nekim tehničkim prilagodbama i mislim da mi zapravo ne ulazimo u samu srž uredbe. Gledam, na primjer, akumulaciju, e, dugoročne učinke. Čini se da to ovdje nije vidljivo i nije razumljivo i time propuštamo priliku, posebice mi kao parlament mi smo uspješno podnosili prigovore na odobravanje GMO-a, pa se sada pitam, želi li komisija to prokomentirati. Jutro smo govorili o učinku industrije na znanstvena istraživanja i EFSU. I tu je moje pitanje, mislite li da s ovim prijedlogom će kolektivno Europski parlament moći umiriti svoju e, savjest. Zastupnik Hojsman, hvala. Nije mi još posve jasno, zato moram ponovno pitati komisiju. Kako će u budućnosti procjena utjecaja na okoliš, gdje će se odvijati u odnosu na GMO u e, direktivi o GMO-u ili u zakonodavstvu o pesticidima. Čini mi se da vi to želite razdvojiti i da onda će neke države članice moći same odobravati. Mislim da to ne bi bilo previše mudro. Morate zauzeti stajalište. Gdje biste željeli da se to provodi? Zastupnik Palas. Ja imam nekoliko pitanja. Kao prvo što se tiče proliferacije pitanja o budućim e, pravnim koracima i što znate o proliferaciji klasičnih e, GM-ova, budući da ću kasnije nešto reći o ostalima. Zatim, što se tiče novih GMO-a, mnogo smo radili na novim hibridima i vodila se bitka o tome e, da li ih treba kategorizirati kao GMO-e. Zanima me što trenutno EFSA misli o tome i što je sa znanstvenom e, definicijom tih hibrida. Zatim što se tiče e, zahtjeva u smislu propisa i tu se e, obraćam komisiji, što je sa time? Nemam ni jedno drugo ime na svom popisu. Pa onda se možemo vratiti na gospođu e, Jurliker. Izvolite odgovoriti na pitanja. Hvala na tome što ste mi omogućili da odgovorim. Moramo biti vrlo jasni što se tražilo od komisije i za što komisija ima ovlasti sukladno ovom zakonodavstvu. Kao što sam već prethodno spomenula, mi ovdje odgovaramo na pravnu obvezu sukladno trećem članku direktive iz 2001. godine 18 i to nam je dalo jasan, ali vrlo uzak mandat da ažuriramo priloge i integriramo smjernice koje su bile implementirane u tom trenutku u smjernicama EFSA 2010. godine, isto kao i evaluaciju rizika po okoliš u odnosu na biljke, genetski modificirane biljke. Mislim da Ovime odgovaram na nekoliko pitanja koja sugeriraju da ovako uski mandat je zapravo propuštena prilika, odnosno da se ne uzima u obzir ono što bi mogla biti najnovija kretanja i razvoj po pitanju genetski modificiranih organizama. Nemojte mi shvatiti pogrešno, ali komisija je imala vrlo jasan uski mandat ovdje i to je ono što smo mi napravili i mandat je isto tako vezan uz relevantne članke 27 i uzak je u smislu toga da se nas tražilo samo da se prilagodimo tehničkom stručnom napretku iako neki zastupnici u parlamentu mogu e, smatrati da su šire izmjene direktive neophodne, to nije ono za što smo mi imali oblasti sukladno toj odredbi u travnju 2017. godine. Sada ću se vratiti na vrijeme koje je bilo potrebno taj mandat je tražio da djelujemo do 3. travnja 2017. godine. Mi jesmo pravodobno podnijeli prijedlog tada i od tada provodimo postupovne korake, razgovaramo sa državama članicama u nekoliko stalnih regulatornih odbora. Dakle, to je to su vremenski rokovi koji su bili na samom početku tako zacrtani i to su rokovi koji su predviđeni u e, sagledišta smjernica iz 2010. godine e, za procjenu utjecaja na okoliš. Dakle, rokovi su prilično kratki Također smo čuli komentar da je ovaj amandman nešto više od samo pukog tehničkog amandmana. Mogu vam preciznije objasniti kakve su bile te tehničke izmjene, odnosno amandmani. Mi smo preuzeli ključni element iz e, dokumenta o smjernicama iz 2010. godine koji govori o metodologiji šest koraka za procjenu utjecaja na okoliš GMO-a što bi trebalo odgovoriti na pitanje zastupnika Hojslinga koji se pita gdje je procjena utjecaja na okoliš GMO-a, gdje se ona zapravo događa, gdje se odvija. Ona se provodi sukladno zakonodavstvu za genetski modificirane organizme i unutar znanstvene procjene usjeva žitarice koji se podnose EFSI. Ono na što sam ja aludirala je bila procjena rizika upotrebe proizvoda pesticida na određenom genetski modificiranom e, biljnom usjevu. To će biti detaljnije od zakonodavstva o pesticidima, a to je zakonodavstvo koje uzima u obzir uvjete u državama članicama u kojima će se određeni usjevi uzgajati. I nemamo zaboraviti da imamo i mogućnost opt-outa sukladno direktivi. Dakle, određeni broj država članica će se odlučiti za uzgoj i one to mogu napraviti zbog svojih specifičnih okolnosti, no najveći dio procjene utjecaja na okoliš što se tiče GMO-a će se provoditi sukladno ocjeni za GMO usjeve pod primjenom GMO-a. Drugi dio se događa kasnije i povlači koristi od e, konkretnih zahtjeva koji su specifični za proizvode za zaštitu bilja i baš za genetski modificirane biljke. Za sada ne postoji usjev koji bi bio tolerantan na herbicide i ne postoji takvo odobrenje koje bi omogućilo uzgajanje, odnosno primjenu takvog herbicida. na EFSA je rekla u prethodnim mišljenjima da mjere upravljanja rizikom za primjenu proizvoda zaštitu bilja se mogu procijeniti kada se odobrava proizvod za zaštitu bilja. Nadam se da sam bila dovoljno jasna u smislu toga zašto ovakvo područje primjeni. U članku 3. direktive 2001.18 se naznačuje koji su rokovi, koje područje primjene, kakav je kontekst na koji se pouzdajemo, koji su elementi smjernica. I željela bih još jednom naglasiti da ovo uistinu je tehničko ažuriranje zakonodavstva u sukladno našim ovlastima sukladno trećem članku. Hvala. Hvala, zastupnik Tarazola. Hvala, ja sam znanstvenik, pa neću moći odgovoriti na politička pitanja, pa ću se fokusirati na pitanje sa e, znanstvenim sadržajem. To je ono što parlament očekuje od EFSA. Što se tiče znanstvene procjene, ponovno potvrđujem da i za GMO usjeve i za pesticide postoji znanstvena procjena koja će se provoditi sukladno različitom zakonodavstvu. Procjena utjecaja na okoliš i procjena rizika i ona se temelji na uvjetima uporabe. Ako govorimo o rizicima pesticida koji se primjenjuju na GMO usjeve, tada je jasno da postoji rizik ne po usjeve, već rizik vezan uz pesticide, a posljedica toga je da sve ovisi o primjeni pesticida, ali i o svojstvima pesticida. A što se tiče svojstava pesticida, e, za njih je nadležna EFSA, a za način primjene svaka država članica. U znanstvenom smislu ima smisla uzeti u obzir procjenu utjecaja na okoliš za primjenu pesticida, neovisno tome radili se o konvencionalnom osjevu ili o GMO o usjevu. I sve to bi se trebalo urediti e, uredbom o pesticidima. Drugi element se odnosi na sve alternative kod modifikacija GMO-a ovisi o parlamentu, komisiji, vijeću da donosi odluke o uredbama. Ako postoje neke druge modifikacije, parlament, vijeće i komisija bi trebali odlučiti što treba li to obuhvatiti zakonodavstvom ili ne. Znanstveno, metodologija koja se koristi za modifikacije je od presude važnosti za procjenu rizika i već radimo na tome da možemo procijeniti rizik i za druge opcije u slučaju da se zakonodavac za njih odluči. Ovime zaključujemo ovu točku dnevnog reda. I sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. A to je razmjena gledišta o nacrtu delegiranog akta o znanstvenim kriterijima za endokrine disruptore. Gospodin Berend zastupa komisiju, on je već ovdje. Izvolite. Imate riječ za maksimalno 15 minuta. Izvolite. Thank you, uh, Madam Chair. Hvala. Nacrt delegiranog akta koji je usvojila komisija predstavlja provedbu jedne obveze koju ima komisiji sukladno članku 53 uredbe o proizvodima, a to je predlaganje kriterija za prepoznavanje tvari koje mogu imati disruptivan učinak na endokrini sustav i to će zamijeniti privremene kriterije koji su utvrđeni uredbom. To se odnosi na klauzulu u članku petom, a ona nalaže kriterije za izuzeće, odnosno isključivanje kada se određene tvari ne mogu odobriti za upotrebu u biocidima, a među njima su to i tvari koji mogu imati disruptivan učinak na endokrini sustav. Komisija, predlažući nacrt delegiranog akta, je u prvom redu se savjetovala sa stručnjacima, i među njima sa predstavnicima Europskog parlamenta. I odlučili smo iznijeti ne samo kriterije za prepoznavanje endokrinnih disruptora u okviru ljudskog zdravlja, nego i e, kada je riječ o zaštiti okoliša. To smo učinili u cilju jasnoće, tako da svi dionici, odnosno poduzeća koja podnose zahtjeve za odobrenje aktivnih tvari, ali i zemlje članice u procjeni tih e, podnesaka raspolažu istim kriterijima i to će omogućiti veću predvidljivost nego što je to slučaj sada kada nemamo takve kriterije za okoliš. Želim također istaknuti da Pri predlaganju ovog delegiranog akta komisija također vodi računa o paralelnom procesu za predlaganje kriterija za prepoznavanje endokrinih disruptora u kontekstu uredbe o pesticidima, odnosno o proizvodima za zaštitu bilja, kako se ona ispravno zove. I sigurno se sjećate rasprave i glasovanja o toj uredbi, a to se održalo evo, tek prošlog tjedna. Sa stajališta sadržaja prijedlozi su identični jer komisija smatra da se iste aktivne tvari mogu koristiti kako u biocidima, tako i u proizvodima za zaštitu bilja i stoga ne bi imalo smisla imati različite kriterije kako bi se na jedan e, način prepoznavala tvar u jednom kontekstu, dakle kao endokrini disruptora, a u drugom kontekstu ne. Tako da e, su ti e, kriteriji potpunosti u skladu sa uredbom o pesticidima, odnosno o tvarima za zaštitu bilja. Mislim da je Važno je istaknuti sljedeće, budući da je zakonodavni kontekst malo drugačiji. Dakle, kriteriji za e, isključenje i neizdavanje odobrenja su ograničeni na učinak na ljudsko zdravlje, a osim toga imamo odredbe u uredbi koje omogućuju izuzeće u slučaju nekih tvari koje su endokrini disruptori kada se ti kriteriji udovoljavaju i to je nešto fleksibilnije nego što je predviđeno uredbom o pesticidima. Smatramo da su kriteriji značajan korak naprijed u odnosu na privremene kriterije jer privremeni kriteriji nisu odgovarajući jer ne postižu cilj. Oni da prepoznaju neke tvari kao endokrine disruptore iako to nije tako ili ponekad ne prepoznaju tvari kao endokrine disruptore koje bi inače trebale biti endokrini disruptori. Tako da imamo ovaj delegirani akt mm, koji bi trebalo ukinuti što prije sa tim privremenim kriterijima i zamijeniti ga novim kriterijima što bi bio značajan napredak u smislu zaštite kako ljudskog zdravlja tako okoliša. Predloženi kriteriji eh, smatramo da štite ljudsko zdravlje i okoliš i temelje se na definiciji načela koji su u skladu sa znanstvenim saznanjima i eh, regulativom o kemikalijama u širem smislu i oni se temelje na široj definiciji zdravstvene organizacije o tome što su to endokrini disruptori i također oni identificiraju poznate i pretpostavljene endokrine disruptore prema znanstvenim informacijama i prema dokazima i također podacima in vitro in silico. E, također se e, ti dokazi smatraju relevantni za ljudima ako su utvrđeni istraživanja na životinjama, ako nema suprotnih dokaza. Dakle, razina zaštite koja se time pruža usporediva je onome što je utvrđeno uredbom o, tvarima za zaštitu bilja kada je riječ o mutagenim ili toksičkim efektima. Također, kriteriji utvrđuju i e, potrebu za analizom svojih znanstvenih informacija i to je usporedivo za e, sve ostale tvari koje su predviđene uredbom o CLP-u. Također smo predložili da bi trebalo biti dovoljno imati biološki opravdanu vezu između nepovoljnih učinaka i djelovanja, o pri se vodi računa o činjenici da je teško eksperimentalno dokazati uzročno posljedičnu vezu u sensu strikto. Dakle, e, to odstupa od definicije Svjetske zdravstvene organizacije. Također, e, u pripremi smo razgovarali o tome trebali izričito spomenuti mogućnost korištenja podataka za druge tvari kako bismo prepoznali određenu tvar i to jest moguće iako to nije izričito spomenuto u delegiranoj uredbi. I to je stoga što uredba o proizvodima za zaštitu bilja se već poziva na tu mogućnost kao mogućnošću za ispunjenje zahtjeva o, podacima. Dakle, to je spomenuto u toj uredbi. I također, kao što sam spomenula prije, pristup temeljem dokaza omogućuje također i upotrebu te metodologije za e, prepoznavanje tvari. Također, Naš prijedlog se odnosi na prepoznavanje ili aktivnih tvari ili koformulanata u biocidima kao e, endokrinih disruptora. I to je uzrokovalo raspravu jer e, neki stručnjaci koji su djelovali u izradi, u izradi smatrali su da bi trebalo se ograničiti samo na aktivne tvari, ali to nije tako. Prema našoj pravnoj analizi naš mandat dopušta prepoznavanje i koformulanata putem ovih e, kriterija, dakle koformulanata kao endokrinih disruptora, tako da ne bi bilo logično da se kriteriji primjenjuju isključivo na aktivne tvari u, u formulaciji biocida, ali ne i na druge koformulante u proizvodu, iako bi zapravo obrazac izloženosti bio više manje isti. Evo, to je sve kao uvod, ali naravno rado ću odgovoriti na bilo kakva pitanja ili komentare koje ćete mi uputiti. Hvala vam. Hvala, otvaram raspravu. Evo vas da se javite za riječ. Da, vidjela sam vas, gospođo Grostet. Hvala, hvala vam na ovim pojašnjenjima. Ja sam među onima koji su bili u manjini prošli tjedan kada smo glasovali i koji su zažalili zbog e, rezultata glasovanja. E, sada bih rado dobila neke informacije o tome kako stoje države članice. Znamo e, da su države članice da postoje velike razlike u stajalištima. Imamo prijedlog Europske komisije, ali na kraju svatko radi što hoće i mislim da to nije način da se pristupi rješavanju pitanja GM-a. E, zanima me kakva je situacija u vijeću, je li došlo do nekih e, promjena u stajalištima država članica i možemo e, li očekivati da ćemo jednoga dana imati jedinstveno stajalište Europske unije o genetski modificiranim organizmima ili ćemo na to još morati dugo pričekati? hvala. I hvala komisiji na ovom izlaganju. Imam jedno jednostavno pitanje. Odnosno, pitam se kako će delegirani akt utjecati na zabranu prodaje biocida sa e, svojstvima endokrinih disruptora sukladno članku 19.4d uredbe o biocidnim proizvodima i ako ti kriteriji stupe na snagu, hoće li zabrana ostati važeća, budući da ste spomenuli samo endokrine disruptore za neciljene organizme i hoće li se to odnositi na njih ili ne? To je jednostavno pitanje i očekujem doista jasan i izravan odgovor od komisije. Hvala. Gospođa Hvala. želim e, postaviti pitanje o sljedećim koracima. U više navrata sam od komisije čula da nije izgledno da će poduzimati daljne korake nakon e, glasovanja prošlog tjedna. No, možda će se predomisliti ili se već predomišljaju. E, brine me ovo kašnjenje do kojeg e, bi dovela činjenica da se uzimaju u obzir posljednji znanstveni napreci i gdje ćemo moći primijeniti nova znanstvena saznanja. I to je usmjerilo moje stajalište prilikom glasovanja prošlog tjedna. Dakle, imamo lažno negativne i lažno pozitivne rezultate i mislim da nitko ne želi da se to događa. Dakle, pitam se kako će komisija napredovati s radom na e, horizontalnim kriterijima u različitim zakonskim aktima i znamo e, koliko složeni neki zakoni mogu biti. Dakle, imate li neki plan kako to riješiti i što možemo očekivati od komisije? Hvala, gospođa Dali. Hvala predsjednice i hvala komisiji. Parlament je imao čvrsto stajalište o prijedlogu komisije o endokrinim disruptorima povezano s pesticidima. Dakle, odbacili smo pokušaj komisije da se uvedu izuzeća koja nisu bila u skladu sa područjem primjene direktive, ali imam pitanje za komisiju o sljedećem. Što će komisija učiniti sa ovim prijedlogom o biocidima, naročito budući da bismo mogli time dovesti do jaza između pravila i kriterija za biocide i pesticide. I Europski parlament je u više navrata zatražio razradu znanstveno utemeljenih horizontalnih kriterija za određivanje onoga što jest endokrini disruptor kako bi se osigurala zaštita javnog zdravlja i okoliša od endokrinih disruptora, no još uvijek postoje ogromni problemi u nacrtu delegiranog akta o biocidima kada je riječ o teretu dokazivanja. Ovakav prijedlog povlači za sobom rizik nemogućnost određivanja tvari i također e, nema podataka o nepovoljnim učincima. Također me zanima kako će komisija dalje raditi sukladno kojem pristupu i kako može opravdati svoj pristup. Hvala, gospođa Hazenkamp. Hvala. Na prošlog tjedna Glasovali smo o kriterijima za pesticide u strazvoru. Europski parlament je pokazao da se neće povinovati industrijskim lobijima i da neće više prihvaćati politiku vraćanja na mala vrata komisije, ali opet imamo istu situaciju s biocidima. To mi je neshvatljivo. To je stoga što se komisija ne može znači, dakle, znanstveni svijet, organizacije potrošača, zovu na uzbunu u vezi sa kriterijima za endokrine disruptore. Europski parlament šalje jasnu poruku, a vi izvlačite onda prijedlog gdje mnoge tvari se provlače kroz mrežu i to mi je doista neshvatljivo. Hvala kolegica Grostet je malo prije rekla da smo mi bili među onima koji se nisu slagali sa ovim uloženim prigovorom. E, bolje je i nesavršeno zakonodavstvo nego da ga uopće nema, što je trenutna situacija kada je riječ o endokrinim disruptorima. Mene brine ova situacija iz perspektive e, zaštite zdravlja naših građana jer trenutno oni nemaju nikakvu zaštitu od tih e, kemikalija koje utječu na endokrini sustav i zanima me da čujem od komisije, dakle, što će se dogoditi odmah, ne sad dvije, tri ili deset godina, dakle, što možemo očekivati da bi se zaštitilo e, građane, odnosno njihovo zdravlje, dakle, kakav zakonski prijedlog možemo očekivati od komisije? Evo, time smo završili s popisom onih koji su se javili za riječ, nitko se više ne javlja, dakle, vraćam riječ komisiji, gospodine Berend, izvolite. Hvala gospođo predsjednice i hvala zastupnicima na njihovim komentarima i pitanjima. Započet ću s pitanjem gospođe Gostet koje se odnosi na stanje u zemljama članicama. Vijeće odlučuje u postupku odlučivanja da neće uložiti prigovor na ovaj delektirani akt e, u kontekstu ove uredbe o biocidima, tako da vijeće neće imati prigovora na stupanje na snagu delegiranog akta onako kako ga usvoji komisija. Kada je riječ o učinku predloženih kriterija na članak 19.4d kojim se utvrđuje zabrana prodaje biocidnih proizvoda koji imaju svojstva endokrinih disruptora u javnosti. Dakle, zamoljen sam da budem izravan i jasan, nastoja ću to učiniti. Pitanje je motivirano istom klauzulom koja je prouzročila prigovor prošlog tjedna, a odnosno odredbom koja se odnosi na prepoznavanje endokrinih disruptora s obzirom na okoliš, a naročito s obzirom na vrlo malu grupu neciljenih organizama. Kao što smo i kao što sam objasnio prošloga tjedna, i to mogu samo ponoviti, tvari koje je trebalo obuhvatiti obim e, su tvari koje imaju namjeravani učinak e, na sustave insekata i smatraju se e, povoljnijima u smislu profila toksičnosti ukupno gledano. No, ovaj članak 14.4d ne spominje endokrine disruptore za ciljane ili neciljane organizme zapravo je tako da i tvari koje imaju učinak endokrinih disruptora na ciljane organizme potpadaju pod ovu klauzulu na isti način kao i tvari sa aktivnim tvarima koje imaju učinak endokrinih disruptora na neciljane organizme. Dakle, delegirani akt predlaže naročito odredba o razmatranjima koja se tiču e, neciljenih organizama je da se to ne mijenja. Dakle, e, članak 19.4d ostaje na snazi i proizvodi koji sadrže takve tvari ne smiju se prodavati javnosti. Gospođa Gerling i gospođa Delahe e, postavili su pitanje o sljedećim koracima koje ćemo poduzeti. Naravno, to će ovisiti o tome što će se dogoditi u parlamentu sa ovim nacrtom delegiranog akta. Vidjet ćemo koja će biti njegova sudbina prije nego što preuzmemo obveze u vezi sa e, novim prijedlozima o kriterijima za endokrine disruptore u kontekstu pesticida. Slažemo se sa onim govornicima koji se nadaju da će kriteriji biti dosljedni ili istovjetni, a naravno put kojim ćemo krenuti nakon toga ovisit će i o sudbini delegiranog akta. Inače je komisija već najavila da će iznijeti prijedlog strategije, odnosno obnovljene strategije za endokrine disruptore, ali to je tek u ranoj fazi. I sudbina ovih kriterija i onih za pesticide imat će naravno učinak na naša razmišljanja. I nadamo se kao i gospođa Gerling da će privremeni kriteriji za biocide i za pesticide koji su neprikladni biti zamijenjeni što prije odgovarajućim kriterijima. No, gospođa Dali i gospođa Hazenham su rekle da naš prijedlog nije prikladan jer zahtijeva preveliku količinu dokaza. Kao što sam objasnio u uvodnom dijelu, ne slažemo se s time. Smatramo da je potrebna količina dokaza usporediva sa onom koja je potrebna za E, ostale ozbiljne učinke poput e, kancerogenosti, mutagenosti, toksičnosti, dakle e, moguće preuzimanje podataka, dakle nije potrebno uvijek prikupljati iznova podatke za određene zahtjeve, mogu se koristiti i druge metodologije. Dakle, ova tvrdnja prema kojoj su predloženi kriteriji, kriteriji koji zahtijevaju previše dokaza, nije utemeljena. I i samo iskustvo u provedbi kriterija će to pokazati. Zbog toga smo predložili i zahtjev za izvješćivanjem i reviziju najkasnije nakon sedam godina, ali naravno to se može poduzeti i ranije ako dokazi budu pokazali e, da e, kriteriji nisu sasvim prikladni. Mi smatramo da to neće biti slučaj i smatramo da su predloženi kriteriji u skladu s onima što je predviđeno za druge rizike i da će ostvariti visoku razinu zaštite kako zdravlje ljudi, tako i okoliša. Evo, hvala budući da smo ranili, e, dopustit ću i dopunska pitanja. Gospođa Guteland ima jedno kratko pitanje. Hvala, to je pitanje za vas. Želim zahvaliti komisiji na jasnom odgovoru na moje pitanje o zabrani i o tome da je zabrana i dalje na snazi. Dakle, vi kao predsjednica odbora molim vas da zatražite u svojoj molbi komisiji napismenu potvrdu tog odgovora koju smo dobili danas. Evo, to je moja molba vama. Hvala vam. Hvala gospođa Guteland, e, Uzeli smo to na znanje. Hvala komisiji, hvala kolegama. Evo, radili smo danas, završili smo za današnji dan i vidimo se sutra ujutro u 9 sati. Hvala.